Dobrý den, dámy a pánové. na našem... Dobar dan, dame i gospodo. Dobrodošli na naš današnji sastanak. Dozvolite da pozdravimo naše cijenjene goste. Vrijeme odmiče, prema tome krenimo odmah s našim poslom. Prvo ćemo svoj dnevni red. Nadam se da nema nikakvih prigovora. To je tako. Prema tome smatram da je današnji dnevni red usvojen i naša je dužnost i odobriti zapisnik sa prošle sjednice, što isto tako mislim da nema prigovora pa smatramo da je zapisnik usvojen. A sada izrazimo dobrodošlicu našem cijenjenom gostu gospodinu Mačijeju Popovskom. E, zamjeniku glavnog tajnika Europske službe za vanjsko djelovanje. I ja bih ga sad zamolila da odmah krene sa prezentacijom jedne vrlo zanimljive teme, a nakon njegovog uvodnog referata mi ćemo otvoriti svoju raspravu. I s obzirom da smo doista e, suženi, dakle skučenog smo vremena, ja vas lijepo molim da se držite e, granica vremenskih i da budete zapravo kratki sažeti. A sada gospodin Popovski imate riječ. Hvala lijepo. E, ministri su se sastali u takozvanom jumbo formatu, to znači prvo su bili ministri e, obrane, a poslije su im se ministri vanjskog poslova pridružili 18.5. A glavni cilj je bio tog vijeća da se pripreme zaključci za Europsko e, summit koji će se održati u lipnju i to upravo na području sigurnosti i obrane. Mislim da je glavna, glavni akcent na tog dana, mislim glavni prioritet bio uspostavljanje vojne operacije na sredozemlju koja je tada i ustanovljena nije još odmah lansiran, nije počela odmah operirati, ali je tada dogovorena. Inače, visoka predstavnica Mogherini je sudjelovala prošlog tjedna u parlamentu na debate o članku 36 zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj obrambenoj politici, zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici. I na to ću se isto vratiti. Kao i obično, sastanak je posao, posao upravnim odborom Europske agencije za obranu i govorilo se o vjerodostojnosti razvoja naše obrambene politike zajedničke. Nakon toga se prešlo na redovni dnevni red o kompletnim našim operativnim sposobnostima, kapacitetima i svemu onom što treba zapravo Europsko vijeće odobriti. Glavna ideja o svemu tome, što je inače vanjska visoka predstavnica sve nama podijela, je bila da se pronađe prava ravnoteža između implementacije e, odluke iz 2013. koje su donijeli tada evropski vođe i onih prioriteta i akcijskog plana kojeg smo međuvremeno donijeli i sa planom rada za iduće godine. Ideja kako će se zadržati sigurnost i obrana na dnevnom redu šefova evropskih država i evropskih e, vlada je pokazao da to treba biti jedan sveobuhvatni napor kojem se trebamo skoncentrirati na nekoliko glavnih primarnih područja kojima ćemo se i baviti i razvijati ih i nakon lipnja 2015. nakon ovog samita. Neću se sad baviti previše tehničkim detaljima tih operacija zato što je to dat pregled konkretan trenutnih pet vojnih operacija koje Europska unija provodi i to je prezentirao zapovjednik našeg, dakle šef vojnog odbora. A nakon toga su ministri u tom jumbo formatu, dakle obrane i vanjskih skupa, raspravljali sa glavnim tajnikom UN-a o općenito o okolišu sigurnosnom i to kako na istoku, tako na jugoistoku Europe, to je jako dobra rasprava bila, bio je vrlo dobro došao, da tako kažemo, glavni tajnik. Mi svi znamo da smo u tome zajedno, da je to jedna zajednička, de facto zajednički cilj, zajednička zadaća i glavni tajnik NATO kao i naša visoka predstavnica su pokušali što je moguće više popraviti i povezati još užima, učiniti veze između Europske unije i NATO-a. U okviru priprema za Evropski summit e, smo odradili naravno izgradnju kapaciteta, što je inače i druga točka vašeg današnjeg dnevnog reda ovdje, pitanje izgradnje kapaciteta, ali ono što se nekad zvalo inicijativom obucio, o premi, danas se drugčije zove i to se odvija u trećim zemljama, isto na području sigurnosti izgradnje i pojačanja te sigurnosti. Komisija je upravo usvojila jednu komunikaciju prije nekoliko tjedana o tom pitanju. Mislimo da je vrlo perspektivna, puno obećava. Međutim, malo kasnije ćemo o tome govoriti kad mi se pridruži kolega Markus Kornari iz Europske komisije. Ministri su se dotakli teme pitanja izvora financiranja za sve te operacije Mislim da svi znamo da bi se to smanjenje sredstava koji se izdvajaju za obranu trebalo napokon zaustaviti, to moramo zapravo učiniti postići, ali da, a da se pritom isto tako ne depliciraju izdvajanja za specifične ciljeve u našoj obrani. Ti ciljevi su kao prvo definirani od strane NATO, a poslije na samitu Europske unije. I međutim što možemo učiniti da popravimo zapravo svrhovito ili namjensko trošenje novaca izdvojenih za obranu trebamo učiniti nikako dozvoliti da se stvari preklapaju nego zaista to dobro koordinirati. Nadalje, mislim da bi mogli stvoriti još i neke dodatne uštede i isto tako naći načina da bolje utrošimo novac koji imamo. Kao prvo trebamo stimulanse za više suradnje obrani na europskoj razini, to je još uvijek sve dobrovoljno, i svima je jasno stavljeno do znanja da je to jedna politika koju zapravo nacionalnim član, zemlje članice svaka za sebe mogu odlučiti i vući dalje, ali to je upravo način na koji mi moramo, dakle naći optimalni način kako će to funkcionirati. Isto tako moramo vidjeti da se svim projektima koji su u Belgiji recimo provedeni na području obrane su bili oprošteni od e, plaćanja PDV-a. I mislimo da je to recimo isto tako to će popraviti jedan potencijalni fond za investiciju u to područje. Zatim, mi nećemo centralizirati naravno naše proračunsko planiranje za izdvajanje za obranu, ali ćemo pokušati decentralizirano izdvajanje iz različitih izvora europskih nekako bolje koordinirati. Nadalje su ministri se bavili znanstvenim istraživanjem koje bi pomoglo razvoju danjem zajedničke obrambene i sigurnosne politike. Mislimo da će se to formalno e, početi s tim 2017. a do tada moramo odlučiti kako će, mislim, donijeti odluku o tome kako će izgledati proračun za to. Međutim, to je dakle sve što se tiče znanstvenog istraživanja i razvoja u vezi zajedničke obrambene i sigurnosne politike. Mi do sada to nikad nismo imali i znamo da to neće biti isključivo vojni proračun, ali znamo da će biti potrošen manje više na iste ciljeve kao program Obzor 2020. Dakle, imat će samo jakoću vezu sa istraživanjem vezanim za vojne svrhe. Europska komisija je zadužena za to i ona je imenovala jednu skupinu osoba koje će savjetovati vlade o pravilima i proračunima i pripremnim radnjama koje treba provesti i kada budu te pripremne akcije gotove, onda će se moći krenuti zapravo na usklađivanje našeg višegodišnjeg financijskog okvira za izdvajanje za taj proračun. Među tim osobama koje je Europa imenovala, tu imamo i predstavnike parlamenta, predstavnike industrije, predstavnike politike i civilnog društva. E, tu skupinu je predvodila naravno naša predsjednica Čerkovska, ali bila je prisutna visoka predstavnica Mogherini. Mislimo da ćemo s njima krenuti raditi u proljeće 2016. Ministri su nadalje podvukli važnost e, pristupa malim i srednjim poduzećima obrambenom tržištu koje tržištu dakle oružja i opće obrambene tehnologije koji isto tako nastaje i na kom se radi. Mi stalno raspravljamo o različitim prijetnjama koje su se pojačale i stalno ponavljamo kako moramo učiniti više. Očekuje se od nas da izađemo barem do kraja ove godine sa konkretnim idejama kako ćemo se nositi sa tim sve gorim i sve više brojnim izazovima. Naravno, tu trebamo se jako koordinirati i usko surađivati s NATO-om, iako imamo sasvim drugu dimenziju kad NATO govori o tome kako će se baviti sa tim konkretnim prijetnjama, jer e, Europa je više, ima više dimenzija dok NATO govori o čisto tehničkim i operativnim detaljima. Mi više govorimo recimo o našim infrastrukturi koju treba izgraditi, o informatičkom ratu, o ratu digitalnom prostoru, a NATO je znatno, znatno mm, tehnički u svojim, dakle bavi se više tehničkim detaljima i konkretnim operacijama, ali to treba isto tako povezati. Zatim, trenutno traje jedna revizija strategije koje smo imali na tom području nakon vijeća iz prosinca 2013. što bi moglo naravno dovesti do usvajanja zajedničke europske E, strategije i politike o sigurnosti i obrani. Ono što mi budemo do tada e, odlučili i što bude recimo još i provedeno će biti pripremljeno za Europski samit u lipnju. A mislimo da najranije početkom 2016. možemo početi s objavljivanjem konkretnih detalja tog plana. Visoka predsjednica nema još konkretni datum nije ga odredila, ali govorila je da će to početi se objavljivati negdje početkom 2016. tu će svi dionici, dakle, i članovi znanstvene zajednice i industrije i Europskog parlamenta i svi ostali dionici će u tom sudjelovati. Dakle, visoka predstavnica nema namjeru sada o svakoj riječi i svakom dijelu te strategije pregovarati sa svima, ali uglavnom će se bazirati na onom planu kojeg je, kojeg je donio i razvio Javier Solana dok je još bio glavni tajnik NATO-a do 2013. je ta vrijedila. I na kraju, riječ je o raspravi o migracijskoj krizi u kojoj je ZSOP samo jedna komponenta od. Jer vi kao što znate, Komisija je usvojila dnevnu agendu za europsku sigurnost kao i za pitanje migracija u kojoj je predviđen čitav niz konkretnih akcija, a vodi se i rasprava o preseljenju i raseljavanju i premještaju podjeli izbjeglica. Vi znate da je to u toku, ali jedan dio odgovora na ove krize je i pokretanjem dakle pomorske akcije pomorskih snaga udruženih Europe u borbi protiv krijumčara ljudi na sredozemlju. To je dakle doneseno na temelju političke e, odluke šefova vlada iz travnja i ta operacija UNAF je sredozemlje je krenula od svibnja i to je bilo jako, jako brzo za evropske standarde jer se to dogodilo mjesec dana nakon što su političke odluke donesene. Operacija je krenula, identificirano je, mislim znamo gdje je operativni štab, stože te operacije, to je u Rimu, a zapovjednik cijela operacije je talijanski admiral koji je isto tako imenovan i on je sad već jako zaposlen i radi na konkretnim taktičkim i operativnim planovima u svakoj sitnici ih razrađuje i mislimo da bi do kraja mjeseca nadamo se možda 22. lipnja kada bude vijeće za ministara vanjskih poslova i službeno se moć pod, bila pozdravljena kad će tada i službeno početi ta operacija. Isto tako mislimo da bi moguća rezolucija UN-a trebala e, ovlastiti našu operaciju da funkcionira. Jer mi bez mandata UN-a ne možemo mnoge stvari napraviti mi možemo krenuti u jednu fazu koja je znatno znatno um, jača, ali ne možemo prijeći Libijskoj obali sa našim europskim snagama pomorskim bez mandata UN-a. Prema tome, mi bi trebali inače imati suglasnost Libijske vlade ako bi htjeli zaobići mandat UN-a. A to je situacija vrlo komplicirana jer čak je ona legitimna vlada koja je priznata od strane međunarodne zajednice sjedi u Tobruku, ali još uvijek bih trebalo uvjeriti u potrebu da Evropska unija trebaju naši brodovi doći bliže Libijskoj obali, dakle ući definitivno u njihov teritorijalno more, kako bi spriječili taj silni kriminal i krijumčaranje ljudi, izbjeglica konkretno preko sredozemlja. Prema tome nama treba definitivno mandat UN-a za to, odnosno rezolucija koja nam daje te ovlasti jer isto tako znamo da se šta god se događa na moru mora recimo tretman njihovih brodova ma kako to bili brodovi krijumčara moraju tretirati prema međunarodnom dakle taj mora ići prema međunarodnom pravu uz poštivanje prvenstveno ženevske konvencije koja štiti i izbjeglice i same plovila na moru ali na kraju da kažemo još nekoliko stvari u vezi Europskog vijeća u lipnju šta će se još tamo događati, šta se priprema. Dakle, kao jedna glavna referentna vrijednost će biti upravo ovaj papir i ovaj prijedlog nove strategije i strateškog okvira, mislim, u koji spada jasna operacija pomorska koju sam spomenuo na sredozemlju, a zatim priprema novih zajedničkih akcija na području obrambene i sigurnosne politike na europskoj razini. Nadalje, angaž, dakle angažiranje naših partnera, dakle angažiranje u suradnji s našim partnerima, pogotovo na području ove inicijative koje smo već spomenuli, opremi i obuči. Tako obučavanje i oprema. Dakle, hvala lijepo gospodine predsjedavajući i ja bih sada s tim završio i vama vratio riječ. Hvala lijepo gospodine Popovski na ovoj vrlo vrlo jasne prezentaciji, no prije nego što uđemo i krenemo s raspravom, dozvolite da vas samo upozorim, upozorim da će naša sljedeća sjednica sede ovog pododbora biti 7.6. I mislim da ćemo tada imati povjerenicu Bjenkovsku u našim redovima. Znači mi ćemo biti za sljedeći sastanak spremni s ovom raspravom. Dakle, da o svim aspektima svega što ste vi ovdje naveli, to u detaljima raspravljamo na sljedećem sastanku. A u međuvremenu, dozvolite da vam postavimo nekoliko pitanja. Vi ste spomenuli pitanje hibridnog ratovanja. Mi često razgovaramo o pojmu hibridnog ratovanja, a isto tako se o tome priča u kularima s našim prijateljima, kolegama. I sad moje pitanje, da li je hibridni rat hibridan zato što je to mješavina i nešto između hladnog i vrućeg rata, nešto što imamo između, nešto dakle koji sadržava i napade malih zelenih čovječuljaka, dakle potpuno novih svemirskih tehnologija, plus digitalno ratovanje, računalno ratovanje, dakle sve vrste sve vrste ratovanja gerilskog i svakakog drugačijeg igra ulogu. Prema tome pitanje da li je trenutno Evropska unija u hibridnom ratu sa Ruskom federacijom. Drugo pitanje, izvješće visoke predstavnice reklo je da je stanje sigurnosti u svijetu i europskom susjedstvu bitno izmijenjeno i da nas je iznenadila da nas je zateklo, da jednostavno nismo bili spremni na tako brzi razvoj događaja. Da li biste mogli karakterizirati glavne promjene u protekle dvije ili tri godine? promjene koje su se dogodile i koje smo s nas zatekle, a sad se moramo s njima nositi i za njih pripremiti. To bi bila moja dva glavna pitanja. Hibridni rat, jesmo li EU protiv Rusije u hibridnom ratu i drugo, da nam identificirate taj razvoj događaja. Sada je dan, gospodin Danžan sljedeći. Hvala lijepo. Gospodine Popovski, hvala vam na vašoj prezentaciji. Vi ste govorili o pitanju financiranja, naravno. Meni je tu posebno su važne dvije stvari. Naime, Znamo da je o tom pitanju financiranja se raspravljalo na sastanku vijeća 2013. A tada je još bilo stanovitih nada. U pitanju je bio mehanizam iz Atene i u proširenju pravne osnove za primjenu tog mehanizma. Da li se i to na sastanku vijeća ponovno razmatralo ili nije? A onda bi me isto tako zanimalo kako, što očekujete u vezi s time na sastanku na samitu Europske unije u lipnju ove godine. Druga stvar koja je malo kompliciranija, to su ti stimulansi o kojima ste govorili. Posebno ovi porezni stimulansi, to recimo praštanje PDV-a, smanjenje poreza i tako dalje. Znam da to nije izravno vaše područje, ali kako sad izgledaju ti porezni stimulansi koji bi se eventualno mogli odobriti kako bi se mogla lakše doći do opreme i lakše izgraditi zajedničke kapacitete. Mi znamo da postoje vrlo, vrlo velike razlike između stajališta i gledanja NATO-a na to i Europske unije. Ali kako to uskladiti i šta bi se tu dalo učiniti? I na kraju reakcija na pitanje problema sa migrantima. Ja sam prošlog tjedna o tome govorio i na plenarnoj sjednici, izrazio sam sve svoje sumnje, jer mislim da je ta pomorska operacija u sredozemlju dakle mornarička operacija u sredozemlju, da ona apsolutno nije adekvatan odgovor. Jer mislim da je ona povezana sa čitavim nizom pravnih problema, mi nemamo adekvatnih pravnih temelja za to, a zbog toga onda dolazi i do operativnih problema. Naravno, trebali bi dobiti adekvatni mandat da provodimo tu operaciju u cijelosti. Jer kako sad dobro, ako nemamo izbjeglice na tim brodovima, onda ih možemo uništavati. Ali ako vi gledate recimo i želite uništavati brodove krijumčara i kriminalaca pred Libijskom obalom, kako to treba izgledati? Ja nisam apsolutno dobio ni od koga jedno dobro objašnjenje kako mislite da bi to trebalo izgledati s jedne strane da dobijete kompletni intel unutra, dakle adekvatne informacije i svih mogućih uključujući obavještajne izvore, a s druge strane kako ćete konkretno krenuti na uništavanje tih brodova. Ja sam tu čuo različite nagovještaje, prepune mašte recimo, zračni udari ili korištenje bespilotnih letjelica ili sve neke takve e, čudne operacije koje naravno za sobom povukla ogromne kolateralne žrtve. Naravno, znam da se to sve su verzije pripremljene zato što moramo imati politički stav i odgovor, ali ja vas sad pitam sasvim konkretno kako mislite s tim početi. E, mislim, Evropska unija je ovdje jako, jako brzo reagirala, to ste i sami rekli, manje od mjesec dana nakon političke odluke, na to nismo ni navikli, ali stvarno kako ćete sad to provesti? Ja sam osobno jako skeptičan prema tome. Sve skupa zvuči vrlo, vrlo entuzijastički, sve zvuči kao samo po sebi razumljivo, ali ja i dalje nisam uvjeren da to može funkcionirati. A onda me zanima da li ste istražili i ispitali neke druge mogućnosti primjerice neke malo imamo manje spektakularnih pristupa koji možda i politički nisu tako održivi ili nisu barem politički tako dopadljivi, međutim e, moramo računati s time da u tome trebaju sudjelovati i zemlje koje su u nekakvom prijelazu ili su tranzitne zemlje za izbjeglice. Gledajte, mi imamo jednu trećinu izbjeglica koja dolaze iz Bliskog istoka, jednu trećinu koja stiže iz Afrike i jednu trećinu koja dolazi sa Afrike, konkretno južno od Sahare dakle najjužnijih dijela. I ogroman dio tih e, izbjeglica, ogroman broj prolazi preko Nigera, preko na tome Niger je jedna ključna zemlja za tranzit izbjeglica da dođu do Libije pa onda do Sredozemlja. Mi smo jednu operaciju e, zajedničke sigurnosne obrambene politike naše evropske postavili u Nigeru koja treba nadzirati granice, otprilike imati barem jednu e, generalni uvid u situaciju kolike su struje ljudi koji kreću, kako to izgleda i tako dalje. Međutim, ne bismo li mi mogli tu misiju pojačati jer taj problem je kolosalnih razmjera i imat će jasno komplicirane posljedice po države koje su ne samo Niger nego sve Burkina Faso i sve ostale države u regiji na tom putu, na tom velikom putu tih migrantskih struja. Mi znamo isto tako da je tu osim kriminala i e, na samom sredozemlju da je zapravo to sve skupa inficirano tim kriminalom jer mi znamo da kad izbjeglice stignu do sredozemlja da je onda uglavnom već prekasno jer njihova operacija kreće puno prije mislim njihove aktivnosti i razmišljam da li se mogu te izbjeglice već puno prije sredozemlja zaustaviti možda kad stignu mali jer moraju mali proći na putu do Libije i da putu do sredozemlja Znam, politički gledano to je sigurno manje uzbudljivo, manje privlačno, manje seksi nego takva jedna pomorska akcija na moru, ali sigurno bi bilo učinkovito. Dovolite, no. Hvala lijepa. Želio bih se samo nadovezati na ideju o Nigeru. Možda treće zemlje Možda u njima postoje u trećim zemljama neki zarobljenički logori, odnosno posljedica e, onoga što se događa u Australiji, na koji način se oni e, ponašaju prema e, pritvorenicima. Hvala lijepa. Što se tiče hibridnog ratovanja, to je nešto što uključuje široki spektar aktivnosti. E, operacije u skladu e, sovjetskog KGB-a, e, pogubljenja, objavljivanje priča u medijima, podrška političkim strankama, iznuđivanje, to je jedna strana i nakon toga se pomičemo prema intenzivnijem spektru aktivnosti što može e, uključivati e, računalne aktivnosti, pomorske aktivnosti. Radi se o jednom širokom spektru aktivnosti kojih moramo biti svjesni. Gospodin Popovski zna koliko duboko cijenim sve aspekte zajedničke sigurnosti i obrambene politike i jako mi je drago da moj dragi kolega Michel Fontun iz Francuske eh, je sada primijetio određenu određene skeptične elemente unutar zajedničke sigurnosti obrambene politike. E, što vi smatrate da je glavni cilj Europskog vijeća koje će se održati u lipnju? To moram znati kako bi mogao svoje aktivnosti fokusirati preciznije što se tiče i u Meda. Bio se u tečelu jučer u Rimu. Vjerojatno nitko iz Brisela nije otišao tamo. Ja sam želio osobno otići tamo i vidjeti što se događa. To je talijanski stožer i koji je dobar, djeluje kao većina vojnih stožera no tu moramo dodati 140 i 170 članova osoblja da bi se uspostavio stožer Europske unije. ću u obzir nazočnost glavnog tajnika NATO-a na e, sastanku e, Vijeća za vanjske poslove, e, da li je otvoreno pitanje sporazuma Berlin Plus, da li se razmatrala uporaba već etabliranih stožera, zajedničkih stožera u Napulju, zapovjednih stožera u Napulju. Taj stožer je odlično postavljen za aktivnosti e, praćenja, nadzora, nadzora u području sredozemlja. Zanima da li se o tome uopće razmišljalo. I kao što je moj kolega iz Hrvatske s pravom istaknuo, E, vojne aktivnosti u EU e, NAV formatu su usmjerene prvenstveno na suzbijanje krijumčarenja imigranata. E, to neće imati izravan utjecaj na migracijske tokove kao takve. Mislim da su ljudi zbunjeni time. Oni smatraju da će flota Europske unije otisnuti se u sredozemlje i onemogućiti priljevi migranata. No to neće biti tako, moramo se vratiti na sam početak svega ovoga i slažem se zapravo uzvodno moramo spriječiti da ti ljudi stignu do afričkih obala i Eritreja koja je pokraj Butija je jedna od ključnih zemalja Pitam se da li netko iz Džibutija je pogledao što se zapravo događa u Eritreji i zašto se ti silni ljudi dolaze i na koji način dolaze u našem smjeru. I stoga se pitam koji napore će se poduzeti kako bi se intenziviralo repatriaciju migranata. Jedan od velikih otponaca i razloga zašto ljudi dolaze na naše obale je upravo to moramo poslati, oni smatraju da čim se e, domo, domaknu naših obala da su ušli u Europu, ali mi moramo poslati jasnu poruku da to nije tako, morat ćete se vratiti. E, oni se nadaju da ćemo ih primiti i slati po svim našim zemljama, uključujući i moju vlastitu. Mi imamo E, snažnog konzervativnog premijera koji će se usprotiviti tim mjerama. Stoga mislim da više napora je potrebno poduzeti na toj bojišnici koja zapravo nije zajednička sigurnosna urbana politika i to bi trebalo postati glavno središte pozornosti Europske unije. Děkuju a nyní prosím. Hvala. Gospođa Hvala gospodine predsjedniče. Evo na samom početku smijem samo napomenuti da apsolutno sam suglasan sa onime što je kolega Danžon kazao, znači ove pomorske snage koje je vijeće zaključilo. Mislim da je to apsurdni zaključak koji apsolutno nije povezan sa bilo kakvom mrvicom realnosti. Ja sam upravo nedugo se susrela sa premijerom jedne druge države i zaključila sam da zaista postoji velik broj onih koji su protiv vojne intervencije u bilo kojem smislu i rješavanju problema vojnim putem e, treba poduprijeti politiku razvoja, dakle pomoći e, eventualno isto tako moramo uzeti u obzir i vladu u Libiji s kojom imamo izuzetno malobrane kontakte i koji su protiv ovakvih postupaka. Gospođa Mogherini je otišla, otputovala tamo, pokušava dostići određena uvjeravanja, isto tako i uključiti Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, postavlja se pitanje koliko temelja imamo uopće za odluku u Vijeću sigurnosti. Konflikt je sve žešći i žešći. Da li uopće postoji šansa da se ovaj konflikt zaustavi i da se na neki način preusmjeri? Vojno rješenje neće biti moguće povezano sa problematikom migracijskih tokova. Isto tako željela bih e, kratko reagirati na ove sigurnosne ugrozbe u kojima je riječ, dakle, ilegalni, legalni migranti, ilegalni koji se smatra sigurnosnim aspektom i ugrožavanjem pa riječ je o ljudima, to su ljudi koji su zapravo oni koji su proživjeli i napuštaju neku situaciju u svojim državama, a to je taj sigurnosni aspekt tih ljudi koji su ugroženi. Isto tako kratko smijem se osvrnuti na zaključke od 18. svibnja kada je zapravo govoreno o tome i ponavlja se da moramo podupreti akcije Ujedinih naroda, znači Ujedinjeni narodi moramo podupirati njihove akcije, međutim ukoliko sam dobro razumjela zaključke, zaključili smo isto tako da su se u velike smanjili ove akcije Ujedinih naroda velik broj država mora sudjelovati u tim misijama i mora dati svoj doprinos tim misijama. U završnim zaključcima isto tako se govori o tome da postoji europski program i koji obuhvaća pitanje dronova, međutim ne postoji nikakav pravni instrument kojim bi se rješavalo pitanje što dronovi mogu, a što ne. Potom imamo još jednu sveobuhvatnu raspravu o obrambenoj industriji, E, odnosno vojnoj industriji e, često se upozorava na to da se mogu stvarati radna mjesta u tom segmentu, a zbog čega uopće imamo vojnu industriju? Uvijek se ponavlja, moramo se braniti i u slučaju bilo kakvog konflikta moramo biti spremni i to onda biva temelj i uzrok zbog čega postoji opće vojna industrija. Nije u prvome mjestu riječ o stvaranju radnih eh, mjesta. Naravno, eh, vojna industrija treba i izvoz upravo u one zemlje u kojima imamo konflikte. Imamo vojnu industriju u Europi koja na neki način podupire, odnosno podgrijava konflikte koji se dolaz, događaju u spomenutim državama. E, govoriti stalno o nekakvom zapošljavanju u vojnoj industriji moramo ukinuti vojnu industriju. Ona je stvorena samo da se e, vrši obrambeni sustav. E, Hvala. I sada Gospođa Sačavar ili ovdje? Imam jednu molbu. Mi znamo da ste vi stručnjak za Rusiju. Možete li u vašem doprinosu objasniti Ima li Rusija utjecaj na pogoršanje sigurnosti situacije u europskom susjedstvu? zvolite imati riječ. pitanje vezano uz poslovnik. Upravo sam čula da je prijevod rekao da e, sam željela ukinuti e, industriju oružja, a ja sam nisam to rekla. Rekla sam da ne smijemo promatrati industriju oružja kao, ne, kao sredstvo za otvaranje novih radnih mjesta, već prvenstveno sredstvo zaštite. To bih željela naglasiti, no u dokumentu se neprestano spominje E, industrija oružja u aspektu otvaranja novih radnih mjesta, stvaranja zapošljavanja, a to mi se ne sviđa. Hvala na vašem komentaru. Gospodine predsjedniče, e, vi ste zaista mi dodijelile velik broj kompetencija koje ne zaslužujem. Moje prvo pitanje koje bih želio uputiti gospodinu Popovskom, a tiče se upravo islamske države ISA. To je veći broj sigurnosnih službi iz Europe kao i ruske tajne službe došli su do zaključka da je IS zapravo na neki način pod e, stvoren od strane Sjedinjenih američkih država. E, tu je riječ o vođama i činjenica da su istovremeno si pušteni iz zatvora, a isto tako je riječ o tome da se i dalje bave trgovinom e, i dakle zarađuju velik dio svojih prihoda kroz trgovinu naftom. To sve ne bi bilo moguće da nemamo na neki način spojenu o priču, to jest e, zajedničku priču i mislim da s obzirom na rezultate koje su donijele tajne službe i pitanja koje se postavljaju je upravo da li biste izradili jedan takav dokument. Takav dokument i osobe koje su sa mnom razgovarale dolaze iz različitih država. Vrlo ozbiljne su osobe koje već poznajem duže vrijeme, dakle ne govorim o sebi i o svojim izvorima informacija. Što se tiče druge primjedbe koje bih imao, odnosi se na pitanje kako se ponašamo prema ovim humanitarnim katastrofama koje vladaju u 80. godinama prošlog stoljeća i sam sam bio e, voditelj nacionalnog odbora za centraliziranu suradnju i ako ne pomognemo Africi da se Afrika kao kontinent razvije, ja još 1985. sam bio nadležan za to pitanje i vidim da se Afrika nije razvijala usprko svim pomoćima e, tamo su se koristile fantomske vlade koji su se koristili ovim resursima uz potporu, i to moramo jasno i glasno kazati, uz pomoć onih koji su davali pomoć. I sigurno je, ukoliko se Afrika neće razvijati, tada će se Afrika dogoditi nama i doprijeti do nas. Drugo pitanje, osim pitanja razvoja i jest upravo da u Libiji i Siriji smo započeli sa mjerama koje su protiv međunarodnih pravnih segmenata i mi smo čak uspjeli dovesti do toga da se ovi migracijski tokove uopće započnu. I zbog toga bismo trebali svakako pogledati što to čine zemlje koje su uspješne u dakle, e, dakle migracijskih, ilegalnih migracijskih tokova. Mislim na Švicarsku, mislim na Australiju. Apsolutno je nevažno, fantastično kazne su da se e, tamošnji brodovi kojima se e, izbjeglice prebacuju, da ih se sprečava u tome. Pravo e, suradnja s Afrikom mora biti razvojna suradnja. Ovo partnerstvo za suradnju zajedno sa Kinom i Rusijom koji bi bili uključeni morala bi se zasnovati na tim osnovama. Francuska je naravno država koja je vrlo prisutna na afričkom kontinentu, međutim Francuska ne može biti sama i samostalna. Moramo na europskoj razini zajedno sa Kinom i Rusijom stupiti u, e, na dijelo, a isto tako problem migracije mogu kazati da je tek započeo sve više i više ljudi će dolaziti, pokušat će doprijeti više milijonski, ako ne i stotine milijuna ljudi. Sve to možemo svesti na pitanje demografskih kretanja, a isto tako i naše nesposobnost da sve one potencijale i resurse imamo gdje nismo uspjeli zajednički sa drugim partnerima doprinijeti razvoju afričkog kontinenta. Baš suprotno, mi smo sami doprinijeli uzroku migracijskih tokova. Hvala na vašem doprinosu, gospodine Schaffhauser. Zahvalan sam na tome što ste na početku obogatili naš politički dijalog riječju koju do sada nisam čuo, a to je američka emanacija. To je odličan izraz i sigurno ću ga upamtiti. Da li se netko još javio za riječ? Ne, da ću onda riječ gospodinu Popovskom. Hvala, gospodine predsjedniče, bit ću kratak. Europska unija nije u ratu ni sa kime. No, kao što je gospodin Van Orden objasnio, hibridni rat ima mnogo lica, mnogo faceta i nek, neke države članice jesu suočene sa određenim oblikom hibridnog ratovanja, posebice agresivna promičba, što je slučaj u nekim od naših država članica u istočnoj Europi to nije novi fenomen, on je jako precizno opisan u ruskoj vojnoj stručnoj literaturi, kao što je to pokazala Gerasimova doktrina iz 2007. godine. Kada ju pročitate, vidjet ćete da je to upravo ono što se ovih dana događa u Ukrajini. Mogli bismo trošiti mnogo vremena u definiranje hibridnog ratovanja, no, najbitnije je kako ćemo reagirati na te negativne fenomene, kao što su negativna promidžba, propaganda, odnosno e, ekonomske poluge koje se rabe kao sredstvo u ratu. Spomenuli, spomenuo sam izvješće koje je donijelo e, procjenu sigurnosti bilo je mnogih promjena od 2003. godine kada je usvojena E, originalna prvotna strategija za sigurnost, no ću tri aspekta koji su e, najzanimljiviji u tom izvješću. Prva točka je da je svijet intenzivnije povezan, e, ne samo zahvaljujući tehnološkom napretku, također više toga se osporava u smislu toga da temelj međunarodnog poretka koji se pojavio nakon 1945. godine i se dovodi u pitanje. Mnogi ga dovode u pitanje, mnoge države i nedržavni akteri i postoje se više konflikata koji su novi oblici prijetnji, kao što su hibridno ratovanje, e, računalni internetski napadi koji su postali uobičajeni. Što se tiče operacija vezanih uz zajedničku sigurnost i obrvenu politiku, e, mnogi ste ih spominjali. Naglasit ću, to nije naš jedini odgovor na migracijsku krizu, to je samo jedan od aspekata. Glavni cilj je suzbiti poslovni model krijumčara. To neće riješiti problem migracije, no možda će ga ublažiti. Ublažiti će pritisak posebice e, na zemlje na južnom boku Europske unije koje trpe izravne posljedice migracijskih tokova. Dakle, još jednom, ovo je dio šireg pristupa rasprave koja je nepristano u tijeku vezano uz e, programe e, preseljenja, razmještanja e, migranata. To je osjetljivo pitanje. Komisija je usvojila nekoliko prijedloga. Jučer smo predočili glavnom tajniku Ujedinjenih naroda to izvješće i rasprava upravo počinje sa državama članicama i onda će morati donijeti konačnu odluku o tim mjerama vjerojatno kasnije tijekom lipnja. No slažem se sa gospodinom Dežanom da bismo trebali rabiti i druge instrumente koje su nam raspolaganju, na primjer e, civilne operacije u području regije Sahel. To se već događa, iako to možda nije toliko vidljivo, ali usvojili smo mandat misije koju ste vi spomenuli, nedavno ste ju posjetili, regiju Sahel. E, mi smo te ideje iznijeli tim državama, rekli smo da možemo proširiti polje djelovanja e, u geografskom smislu kako bismo bili prisutni na terenu i kako bismo im dali izvršni mandat. Suglasili oko izvršnog mandata da bi e, naše snage trebale se uključiti sa nigerijskim snagama u smislu obhodnje granicama, ali ćemo uspostaviti fizičku prisutnost na sjeveru E, blizu libijske granice i uključiti se u rad nigerijskih agencija na samom terenu kako bismo im pomogli da postanu učinkoviti u upravljanju migracijskim tokovima, no isto tako da uspostavimo e, bolju situaciju za nas same. Naravno, ne odgovaram redoslijedom pitanja, ali Naravno, slažem se s vama da postoji još niz otvorenih pitanja na koje ćemo pokušati odgovoriti u našem planu za operacije koje Admiral Valandino priprema kako ćemo postupati sa presretenim brodovima, kako ćemo razmješati migrante, to ne znam, ali admiral je ovdje ovaj tjedan u Briselu i radi na konkretnim idejama koje će predočiti državama članicama tijekom sljedećih tjedana. Gospodine Van Orden, objekt, e, glavni cilj Europskog vijeća, rekli smo da se želimo smjeriti ka budućnosti, ali glavni cilj je da se obrana i sigurnost shvate ozbiljno, da e, isposlujemo uključivanje naših čelnika, da se slažemo oko načela da se uspostavi novi strateški okvir i da pokušamo utvrditi načine poticanja više suradnje na području sigurnosti i obrane između država članica, na primjer tijekom pripremnih aktivnosti. Situacija u svijetu se u istinu od prosinca 2014. godine izmijenila. Mi smo sada suočeni sa prijetnjama na jugu, na istoku i moramo biti pripravni odgovoriti na te prijetnje na temeljem instrumenta koje imamo. Ne moramo stvarati nove rasprava sa NATO-om o mediteranskim operacijama. Mi smo bili vrlo transparentni, podijelili smo naše planove s njima. Bio sam na vijeću NATO-a prije usvajanja odluke da ih izvijestim o aktualnoj situaciji. To je bilo dobro primljeno. Ideja Berlin Plus se nije raspravljala, nije nitko otvorio to pitanje. E, mi mislimo da bismo trebali uspostaviti E, dobru suradnju sa NATO-om, posebice što se tiče aktivnog poduhvata. E, to je nešto što nije aktivno trenutno, ne postoje brodovi koji su aktivni, e, no i dalje održavamo svijest o važnosti tih pomorskih operacija i razgovarat ćemo sa kolegama iz nato o tome uskoro. Uzvodno uključivanje je dio naše reakcije i upravo e, tu je najvažniji razvoj suradnje i pomoći. E, vijeće razgovaralo ne samo sa e, ministrima za obranu, već i za ministrima za razvojnu suradnju u utorak i oni su se složili da bismo trebali preusmjeriti našu razvojnu pomoć što se tiče mnogih država, posebice u regiji Saheli i u nekim drugim državama pod Saharske Afrike kako bismo riješili e, same probleme u korijenima migracije vezano uz zapošljavanje. Na samom izvoru migracijskih tokova bismo trebali reagirati, a ne tek kada migranti se pojave na libijskoj obali. To će se dogoditi, to je e, dugoročni posao, neće se dogoditi brzo, no morat ćemo raditi na tome i to je dio naše reakcije. Ne bismo željeli iznenaditi niti jednu zemlju e, raspoređivanjem vojnih operacija, na primjer, stoga dajemo jasne upute našim izoslanstvima Europske unije u trećim zemljama da objašnjavaju svima koji su naši ciljevi i što namjeravamo učiniti. E, to su stalni napori, razgovaramo sa Afričkom unijom, afričkim zemljama, objašnjavamo naše planove, aktualnu situaciju, e, visoka predstavnica se i sama uključila, e, bila je u Tunisu nekoliko puta i u druge zemlje kako bi objasnila naš način razmišljanja i naravno nadamo se da će i to pomoći da E, prikupimo konsenzus vezano uz e, rezoluciju e, vijeća sigurnosti. Ne znamo kada će ta rezolucija. Vidjeli smo neke pozitivne pomake, ima sve manje i manje otpora tome da se daje mandat Europskoj uniji, no odluka nije donesena. I slažem se da sami migranti po sebi nisu prijetnja, mi moramo poštivati njihova prava, oni zaslužuju zaštitu, no s druge strane postoje slučajevi e, uhićenja osumnjičenika koji su bili uključeni u e, napade u Tunisu. Bio je uhićen u Italiji, vjerojatno je došao u Italiju zajedno sa migrantima. To ne znači da su svi sumnjivi, već jednostavno da moramo neprestano e, biti svjesni prijetnje. Pitali ste nas vezano za potporu operacija Ujedinjenih naroda. Ujedinjeni narodi neprestano zahtijevaju višu uključenost država članica Europske unije u njihove operacije i to je važno. Mislim da se to trenutno mijenja. Kada pogledamo što se događa u Maliju, Neke države članice su na prvoj crti bojišnice, posebice Švedska i Nizozemska, sa e, vojnim kapacitetima, obaveštenim kapacitetima u Maliju. Mi smo u nepristanom e, kontaktu sa UN-om i e, također uredom za mirotvorne operacije i mi znamo da oni očekuju da se države članice uključuje više u operaciju u Afganistanu jer mi smo se povukli iz Afganistana. Imamo određene resurse koje možemo rasporediti negdje drugdje. Postoji dakle pozitivni trend, no svima nam je jasno da se to mora dogoditi. Što se tiče obrambene industrije, ne želim se upuštati u veliku raspravu sada, ali postoje određene činjenice da to je industrija određene veličine koja je otvorila 800 tisuća radnih mjesta u Europi, dakle je gospodarski čimbenik, ali isto tako je i pokretač inovacija. Znamo da e, mnogi tehnološki napretki posljednjeg desetljeća proizlaze iz vojnih istraživanja i to je ideja koja stoji iza ovih pripremnih aktivnosti za zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, odnosno područje istraživanja i razvoja. Također ono što je gospodin Schaffhauser rekao vezano uz islamsku e, državu i potrebu analiziranja prijetnji. Mi, mi nemamo našu vlastitu obavještenu službu, imamo samo određene fuzijske aktivnosti i dobivamo informacije od nacionalnih obavještajnih službi koje se distribuiraju na desentiziran način. Dakle, mi također analiziramo prijetnje koje dolaze, proizlaze iz prisutnosti Daješa, odnosno islamske države. Govorio sam već o uzvodnom uključivanju vezano uz obrambenu politiku. Želim nešto reći vezano uz Afriku, naše djelovanje u Africu. na Europskom vijeću na izvanrednom sastanku u travnju je to bilo potvrđeno. Dakle, sa, sazvat ćemo sastanak na vrhu e, krajem ove godine e, na Malti sa, na koji ćemo pozvati mnoge afričke zemlje, posebice one koji se smatraju transitnim zemljama za migrante. Hvala. Hvala gospodine Popovski na vašim objašnjenjima i odgovorima. Gospodin Dojenski bi želio nešto reći. Zaključili smo raspravu, no dozvolit ću vam brzi odgovor. Gospodine predsjedniče, hvala vam lijepo. Ja e, ovu raspravu pratim sa velikom pozornošću i pomalo sam uznemiren, jer kada pogledam ova stremljenja vidim i određenu neučinkovitost. Želim kazati još nešto važno hibrid, vođenje rata ili hibridni rat kao takav eh, treba dobiti i svoj jasan odgovor. Naši protivnici, protivnici demokracije, protivnici mira i stabilnosti i protivnici eh, ljudskih sloboda zapravo se nalaze i u kibernetičkom području i moramo pripaziti na to, a isto tako i paziti da na više razina odgovorimo u današnje vrijeme postoji velik broj konflikata koje možemo tretirati kao hibridnim konfliktima. Jednoglasno i jednoznačno ću kazati, na hibridne napade i konflikte moramo odgovoriti isto tako hibridnom, e, dakle hibridnim načelima. E, ono što je ovdje rečeno samo je dijelomice e, dovoljno za objašnjenje i interpretaciju. Ono što nam je potrebno je zajednička koncepcija koja nedostaje upravo u ovom trenutku. Ne postoji europska vojna sila, odnosno europska armija i tim više bi bilo izuzetno važno da se naše obrambene snage što više specijaliziraju kako bi mogli upravo hibridno odgovoriti još nešto danas, krajem svibnja, znamo da koja sredstva, financijska sredstva iz proračuna postoje i stoje nam na raspolaganju, a ovdje govorim o proračunu 2016. godine. Děkuji za vaše připomínky, pane Zdrojevský. a myslím, že budeme mít ještě Hvala na vašim komentarima, gospodine Drojevski. Imat ćemo još prilike e, dati mogućnost kolegama da odgovore na vaše komentare. Sada bih želio dati priliku našem sljedećem gostu, gospodinu Markosu Kornaru, koji je e, zamjenik direktora uprave za geografsku koordinaciju u Glavnoj upravi za razvoj i suradnju. E, govorit ćemo o operaciji koju smo nazvali Train and Equip, osposobljavanje i opremanje. To nije nova inicijativa. Sjećam se da prije mnogo godina naše jedinice u Afganistanu su rabila te metode. Naši vojnici zajedno sa američkim vojnicima e, su obučavali vojnike e, afganistanske vojske, no prije što su ih mogli obučavati, morali su im dati cipele, jer nisu imali cipele. Ta metoda je vrlo učinkovita i imat ću e, određena pitanja, ako mi dopustite postavio bi ih sada. Koje je ograničenje opremanja, odnosno opskrbe drugih vojsci e, materijalima cipele, e, E, kacige, odnosno e, pancir, pancirke. E, nadam se da ćete mi odgovoriti na ta pitanja kada započenete. I sada ću dati riječ gospodinu Popovskom. Drago mi je da mogu razumjeti češki još uvijek. Odrastao sam nedaleko od češke granice i gledali smo Češku televiziju u 70. Dakle, dugujem odgovor vezano uz hibridni rat i upravo iz tog razloga ćemo prezentirati na, na e, e, Predsjednica Mogherini će u, lupnju, će u lipnju predstaviti e, program za našu novu sigurnosnu i obrambenu politiku. Što se tiče financiranja, e, visoka predstavnica nije ostvarila napredak i to je objasnila državama članicama. Uspjeli smo držati samo status quo. Nismo, nažalost, uspjeli ostvariti nijakav dodatni napredak. Nadam se da ćemo moći zadržati razumnu razinu financiranja civilnih operacija, jer prošle godine smo bili u jednom trenutku u krizi, sada se situacija stabilizirala. U lipnju očekujemo nove informacije, no nisam siguran da ćemo dobiti neke brojčane podatke. Moramo uzeti u proračunsku komponentu, ne znam da ćemo moći lansirati te pripremne aktivnosti, E, da se vratimo sada na tu aktivnost osposobljavanje i opremanje. Naziv zajedničke komunikacije Europske komisije je izgradnja kapaciteta u potpori sigurnosti i razvoja. Kontekst našeg rada je bio operacionalizirati sveobuhvatni pristup. Željeli smo više ujediniti e, naše ciljeve kada se angažiramo u trećim zemljama. To je inicijativa, koncept kojeg želimo predstaviti Europskom vijeću, zato što je Europsko vijeće nas zamolilo da radimo na tome. Ideje u dokumentu se temelje na našem operativnom iskustvu, iskustvu sa terena. Znamo gdje su slabosti i manjkavosti Razvili smo određenu razinu iskustva što se tiče obuke, savjetovanja, praćenja. Na postoje određene granice. Obučili smo, na primjer, velik broj vojnika u Maliju i u Somaliji. Oko 7 ili 8 tisuća do kraja ove godine. No, postoje ozbiljna ograničenja, te mi ne možemo osigurati opremu koja im treba. Ne govorimo o smrtonosnom, e, smrtonosnoj opremi, to jest oružju, već jednostavnim operativnim sredstvima opremi koja je potrebna da, da radite komunikacija, vozila, pa čak i čizme. Gospodin predsjednik je spomenuo i taj problem. Dakle, moramo prilagoditi naše politike tome da možemo učiniti više, da imamo rješenja za pravne formalne granice, kako možemo upotrijebiti instrument e, CSDP-a i druge instrumente. E, posebice se to odnosi na naš rad u Maliju, Somaliju i našu suradnju sa Afričkom unijom, da podupremo e, afričku arhitekturu za mir i sigurnost. Dakle, analiziramo regulatorni okvir koji postoji, koji je opisan u ugovoru o Europskoj uniji i također e, u pravilima e, OECD-a e, što je temelj davanja pomoći kod većine naših instrumenta, posebice kod Europskog razvojnog fonda. Komunikacija također otvara pitanje koherentnosti naših aktivnosti i na koji način one utječu na učinkovitu primjenu sredstava unutar proračuna Europske unije i izvan proračuna Europske unije što se odnosi na strukturne i razvojne fondove EU-a. Neću sada ulaziti sve pojedinosti, no želim reći da najprije moramo poboljšati koordinaciju unutar Europske unije i država članica i drugih dionika Afričke unije, UN-a posebice. Moramo također raditi na konceptu kako bismo osigurali okvir za poboljšanje našeg djelovanja u domeni i gradnje kapaciteta na području sigurnosti, također e, preventivne mjere moramo poboljšati e, moramo započeti sa praktičnom e, izvedivosti kod tri elementa primjena instrumenta e, instrument za afrički mir 2005. godine je lansiran taj instrument ako se ne varam 1,2 milijarde eura smo utrošili od e, osnutka tog instrumenta, no postoje neke ograničenja, postoje neke elementi koje e, jednostavno ne možemo učiniti i taj instrument za afrički mir je nešto što se mora implementirati u suradnji sa zemljama partnerima. Druga ideja je uspostaviti e, instrumente za povezivanje sa mehanizma za stabilnost i bilo da to učinimo u okviru jednog instrumenta ili e, na temelju nekoliko instrumenta. I treća ideja koja je nova je uspostava e, novog instrumenta koji bi bio posvećen isključivo izgradnji kapaciteta. Dakle, ako vidimo da smo došli do ograničenja, zašto ne bismo imali nešto konkretnije? Imat ćemo srednjoročnu reviziju u okviru višegodišnjeg financijskog okvira. To će komisija pripremiti. To će biti dobra prigoda da analiziramo, revidiramo to što smo učinili do sada zajedno sa našim kolegama. Države članice također su pozvale širenje e, tim mehanizma. To je nešto što možemo samo predložiti, ali se radi o međuvladinom sporazumu, te je to nešto što nadilazi izravnu kontrolu komisije, odnosno E, Europske službe za vanjsko djelovanje. E, moramo početi raditi na tome, na tom konceptu. Moramo raditi na pilot projektima vezano uz Maliju, Somaliju i instrumentu za davanje podrške afričkoj sigurnosti. No, moramo se pobrinuti da je to projekt koji je usredotočen na Afriku, ali ne isključuje druge. E, jednom kada uspostavimo taj koncept i analiziramo što sve možemo učiniti, kako možemo primijeniti naše instrumente, onda bismo trebali raditi na izgradnji kapaciteta i drugdje. To je vrlo važno našim državama članicama, dakle da ne ograničimo e, geografsko područje primjene tog instrumenta. Radilo se o e, suradničkom radu, na razini komisije. Dakle, sve službe su surađivale ne samo uprava za razvojnu pomoć. Morali smo uzeti u obzir i pravni temelj, pravna ograničenja, no u svakom slučaju rezultati su ohrabrujući. Zahvalili smo kolegama na suradnji, sada ćemo predočiti ishode ministrima, ministrima za vanjske poslove, obranu i razvoj e, na Europskom vijeću i očekujemo da će nam Europski vijeć dati zeleno svjetlo da možemo započeti sa primjenom tih instrumenta u praksi. Postoji mnogo zahtjeva da se više podupire izgradnja kapaciteta. Razgovarali smo o tome i u okviru prve točke dnevnog reda, da moramo pronaći odgovor za e, prvotne razloge migracijskih tokova na samom izvoru. Hvala. Hvala lijepo vama, gospodine Popovski. Gospodin Kornarovi, sada imate riječ. Da, hvala lijepo. Ja sam zbilja sretan da mogu nastaviti na prezentaciju kolege Popovskog, jer to je zapravo sve to o čemu je govorio je, je nešto što nas je povezalo jako u radu zadnjih mjeseci. Što se tiče naših perspektiva, ja bih rekao da su glavne pretpostavke koje smo imali kod razvoja te strategije je zapravo da su glavne stvari za naš razvoj, pomoć u razvoju, da e, se moramo boriti za više hrane, pomoći u razvoju stvaranju više hrane i lakšem podnošenju teških režima u tim zemljama iz kojim, kojima želimo postići u razvoju, dakle dolaze najveći broj izbjeglice. Također smo pretpostavili da bismo Evropska unija kako bi, mora dati jednu sveobuhvatnu pomoć e, svojim partnerima da sami izgrađuju svoje kapacitete za, za jačanje vlastite sigurnosti. To se odnosi i na e, izgradnju kapacitete za potrebnih za socioekonomski razvoj. To jedno bez drugog ne ide. Mislim da je komunikacija koju smo usvojili 28.4. u komisiji, da je ona zapravo to vrlo jasno izrazila. U komunikaciji su identificirani trenutni nedostaci koje vidimo u odgovorima i reakcijama Europske unije. A i za te različite velike manjke mi isto tako predlaže se u komunikaciji čitav niz mjera i to prilično detaljno. Ali uglavnom imamo dva velika smjera, dakle dve velika pravca o kojima se svi treba odvoditi kako bi se osigurala koherentnost i jedinstvo europskog odgovora, isto tako razvoj političko-sigurnosnog okvira, monitoring i monitoring e, dosadašnjih akcija kao i management svih rizika. To su uglavnom ti glavni pravci na kojima, kojima se mi krećemo, a u kasnijim fazima bi se to trebalo sve skupa događati kako je to kolega Popovski ovdje upravo prikazao, dakle imali bi monitoring postignutog u svakom slučaju na tom tragu bi imali jedan potpuno izbalansirani pristup i instrumenti Evropske unije bi bili usklađeni sa e, svime što mjerama i instrumentima nacionalnih zemalja članica koje, ono što one poduzimaju. Zaključci vijeća od 18.5. Zaključci vijeća su nam dali vrlo ambiciozne ciljeve i očekujemo da će se na samitu u lipnju 2015. donijeti daljnje političke smjernice o tome kamo trebamo dalje i kako trebamo dalje. Na kraju bih samo ponovio da nema sigurnosti bez razvoja, ali obrnuto razvoj se ne može i pomoć u razvoju se ne može pružati u područjima kojima nema ni malo sigurnosti. Imajući to sve na umu, očekujemo da će ova razmjena sa pododborom SEDA i hvala vam apropo svima na tom organizaciji ovog sastanka da će apsolutno pomoći u vođenju daljem napredovanju naše inicijative. A pogotovo što parlament će sasvim sigurno odigrati i središnju ulogu jer u našoj skoroj budućnosti napretka nema bez adekvatnih zakonodavnih projekata na kojima će parlament raditi. I sada na ovom pododboru sada želimo kazati kako bi volili da bi se i odbor DEVE isto tako trebao involvirati u razmatranje rasprave Europskog parlamenta o ovim temama jer pogotovo ja koji dolazim iz glavne uprave za razvoj i suradnju mm, za mene bi to bilo vrlo zanimljivo i vrlo korisno. A gospodine predsjedavajući, ja bi se kasnije mogao vratiti na vaše uvodno pitanje, ali da sad nešto kažemo komunikaciji, koje se kaže da sve što je pravne prirode je potpuno izvan onog čemu mi raspravljamo. A drugo su reference u komunikaciji na tome kako se šta se može recimo šta se može registrirati kod OECD-a od naših akcija i trenutno sa OECD-om raspravljamo o da o tome da sve što je povezano sa vojnom opskrbom uz vrlo, vrlo malo izuzetaka zapravo ne spada u opseg našeg djelovanja niti u naše rasprave. Evo time bih završio sa svojim uvodnim napomenama i radostujem e, na raspolaganje svim članovima pododbora SEDA za sve eventualna pitanja. Hvala lijepo gospodine Kornaro, a sad ćemo otvoriti našu diskusiju. Izvolite gospodine Danžan. Hvala lijepo. Ja sam zapravo jako razočaran da je danas pripodne tako malo kolega prisutno na ovoj jako važnoj temi. Mislim da je to vrlo važna inicijativa. Mi smo ponovljeno o tome govorili i postoji jako malo konkretnog za sad u tome kao i za sada još malo učinkovitih rezultata s obzirom na to uoči ovog našeg e, samita u lipnju o kojem govorimo Europskog samita. Ali ova inicijativa se zove Train and Equip, dakle obuči i opremi, to je međutim jedna jako, jako važna inicijativa koja nam treba služiti kao preventiva za ostvarenje naših ciljeva, dakle da sprečavamo izbjeglice već i prije u tim zemljama na, u njihovoj velikoj migraciji. Mi smo o tome puno puta govorili i vi ste sami ovdje nas prisjetili da je pododbor sudjelovao u različitim vojnim i civilnim operacijama i da je svaki puta, da su se svaki puta iste primjedbe stav, davane, stavljane. To znači moramo ići na edukaciju, moramo ići na obuku, i konzulting, sve to divno i krasno, ali ako nemamo adekvatnu opremu, onda to nije dovoljno. A kad kažemo o oprema, tu uopće ne govorimo o nekakvim naoružanju, teškom naoružanju, bilo kakvom naoružanju ili tenkovima pače ili još nečem. Ne govori se o osnovnim stvarima, mi to znamo. I recimo u afričkom prostoru gdje imamo nekoliko misija, tu se govori ne samo o, o cipelama ili takvim stvarima, nego recimo laboratorijskoj opremi ili hardveru informatičkom kojeg oni tamo nemaju, ali koji su nužno potrebni da se bilo kakva misija pokreni bilo što učini i koji ne koštaju ni tako puno novaca i mogli bi se sa relativno malo napora realizirati. Načelo je jako dobro, mislimo da ta inicijativa zaslužuje da je dalje podupiremo, no treba razvijati neke stvari razraditi u detaljima. I sad to detaljima moram ironično staviti pod navodnike jer po tim detalje ubrajamo recimo izvore financiranja kako ćemo to proračunski riješiti. Gospodine Popovski, mislim da bi stvaranje jednog specifičnog financijskog instrumenta ili jednog neke vrsti fonda, mislim da bi to, kao što ste i vi sami rekli, bilo najbolje rješenje i onda bi na taj način isto tako riješili i problem koherentnosti unutar Evropske unije o kojima ste obojca govorili. U Evropskoj uniji se nam jako puno djeluje trenutno na ovom području training koji je pobučio premije, ali na vrlo različitim načine različitim metodama, s različitim sadržajima, različitim razmjerima. I to je toliko divergentno da to kod naših partnera izaziva silnu zbunjenost. Ne znaju se kome bi se u vezi čega javili, da li komisiji, da li vijeću, da li nekom, specific, nekom specializiranom tijelu, agenciji ili kome. I upravo to, zbog toga bi ovo, unifikacija jedne na evropskoj razini, dovela do pojačane koherentnosti bolje suradnje s našim partnerima. Vi ste spominjali Afriku. Mi naravno tu imamo različite instrumente velikih razmjera, ali se ne zna ni tu, iako to sad već teče, tko točno odgovara za koji dio. Sad afričke zemlje sudjeluju u tome, ali su često i oni kao naši partneri zbunjeni. To tek toliko usput budi primjećeno, ali evo, mi poduzimamo drugim riječima nešto i stavljamo i izdvajamo stanovita sredstva, ali ko točno zašto odgovara, što, ko, zašto je ko nadležan, to nije uvijek jasno, stoga treba koordinirati bolje. A šta treba koordinirati? Mi već imamo recimo dvije strukture koje nešto rade i sad stvarate još treću da koordinira one prve dvije institucije koje to rade. To bi recimo bila koordinacija, zato možda i nisam najsretniji sa varijantom koordinacije. Možda bi trebalo jednostavno ove dvije pretopiti u jednu, pa bi bile koordinirane i sve bi se znalo. Ali možda i ne bi zbog toga trebali razmišljati o novom instrumentu, jer imamo već dovoljno instrumenta na raspolaganju. Ako budemo još nove instrumente stvarali, stvar će postati previše birokratizirana i previše neprozirna. Mislim da nam treba fleksibilnosti, ali i razuma ovo je jednog racionalnog pristupa. Vrlo važna tema i jako mi je drago da komisija očito na tome puno rade, da polazi od pravih pretpostavki i nadam se da će parlament sudjelovati u radu komisije kako bi s naše strane došla još neka dodatna riječ razuma i logike i racionalizacije svemu. Hvala lijepo sada gospođo Sabajovske. E, hvala lijepa. Ja se u cijelosti slažem s gospodinom Kornarom. Nema razvoja bez sigurnosti, ali nema ni sigurnosti bez razvoja. I naravno, mi na području sigurnosti radimo na, reformama, želimo postići bolje način uprave i menadžmenta kako bi zemlje i bolje gospodarski napredovala i kroz to se sigurnosna politika popra i situacija popravila. Međutim, mi ne želimo ni u kom slučaju militarizaciju svih naših operacija i zato moramo vojno djelovanje odvojiti od civilnog. U ovom dokumentu sam vidjela da se govori o mnogo, mnogo stvari. Primjerice o parlamentarnom nadzoru, parlamentarnoj kontroli, kako to treba konkretno izgledati sve što se tiče e, obave odgovornosti, polaganja računa i dobrog upravljanja. O svemu tome se tu govori. Ja mislim da je to važno. I jako je važno da se te stvari reformiraju, da se to izmjeni na bolje, barem tako mi iz zelenih to vidimo. A onda mislim da bi trebali posebno govoriti o edukaciji, naravno i o financiranju, a onda i o opremi što se tiče sigurnosti u zemljama koje primaju i trebaju pomoć u razvoju. Onda sam govorio o svemu tome, dakle sve to skupa treba biti daskable, znači treba se moć uklopiti u popis OECD-a za zemlje koje primaju i pomoć u razvoju, ali i vojnu. Mi znamo da ima jako puno ljudi, jako puno zemalja koje to žele, a znamo da se za, znamo i koje su mogućnosti, mislim, mi znamo da je OECD predvidio da 0,7% javne pomoći za razvoj ide iz javnih proračuna nacionalnih. Međutim, možda bi trebali i druge aspekte promotriti koje ne spadaju u ovaj popis OECD-a za pomoć u razvoju. Naravno da ako mi razmatramo dodatne aspekte, to ne znači da bi ova postojeće financiranje od 0,7% e, javnih proračuna trebalo patiti. Ono ne smije biti manje, nego još dodatno tražiti. Zatim, pitanje je kako se općenito pomoć u razvoju može klasificirati kao javna pomoć. Dakle, mislim da trebamo više od onog što piše u OECD-ovoj DEAC list popisu. Zatim, mislim da se trebamo pozabaviti ograničenjima koje treba ukinuti ili smanjiti. Nadalje, imamo čitav niz prijedloga ovdje koji su navedeni. Ali mene se zanima na kraju čemu je stvar. Da li je to jedan prijedlog koji kola, koji postoji ili su to samo nabacane neke ideje za budućnost unutar ovih prijedloga? Da li je to nešto dakle, na čemu se konkretno radi ili je samo nabacano za budućnost? Hvala lijepo. I ja bih sam postavio jedno pitanje koje je vezano za inicijativu obuči i opremi. Čitavo vrijeme govorimo o Africi. Ali do koje mjere se ta inicijativa može primjerice primijeniti u Ukrajini? Ja sam nek prije stanovitog vremena posjetio Donbašku regiju. Tamo sam razgovarao i sretao borce iz e, dobrovoljnog bataljuna Donbaške regije. Oni su borili protiv jednog premoćnog neprijatelja, a nemaju najosnovnije stvari. To nije redovna ukrajinska vojska koja je snosila glavni teret. Primjerice, Mariupol, Mariupol grad su spasili dobrovoljci, dakle dobrovoljačke jedinice ukrajinske. I sad me zanima da li bi se recimo ova inicijativa Train and Equip mogla primijeniti i na ukrajinske borce. Vidim da nemamo drugih pitanja. Dakle, gospodo, vi, se možete, vi možete sami odlučiti tko će odgovoriti na koje pitanje imate riječ. Hvala lijepo predsjedavajući. Prvo, kad gledam na ovu cijelu ideju, to mislim da je jedan širi pristup opće pitanje upravljanja. Jer mi ne možemo ozbiljno govoriti o povećanju kapaciteta izgradnje infrastruktura i postizanju boljeg upravljanja u Africi ako nismo pojačali sigurnost. Jer ako to ne napravimo, imamo kompletnu kompletan ne, ne, neuspjeh, jer ako vi nemate funkcionirajuću politiku i vojsku koja nije korumpirana i nije stranačka nego stranačka jednostavno ništa nije održila. To je ona temeljna pretpostavka od koje mi polazimo. I slažem se s vama da je jedna važna inicijativa koja se zasniva na dokazima, dakle dokumentiranim stvarima ova o kojoj govorimo i želimo vrlo smo ozbiljni pri tom, iako smo svjesni koje su nam ograničenja nametnuta. Međutim, nadamo se da ćemo naći prostora dovoljno da to provedemo. I volim, ovo što je Markus govorio o tome, a to je angažman Evropske unije o svemu tome. Jer ako to imamo, onda možemo i stvoriti jedan pravi namjenski instrument financiranja za to, naravno, to će biti morat odobriti Europski parlament. Zbog toga bi vole da dođe kolega iz odbora DEVA da se u širem, e, širem, da tako kažem, krugu ovdje o tome raspravlja prije nego što idemo s tim na plenarnu. Ali kako god bilo, uloga parlamenta bit će vrlo izražena jer o vama će i ovisiti. No, ako se dobro sjećam, ishodišnji prijedlog Europske komisije još 2005. ili 2006. u odnosu na opseg e, djelovanja instrumenta za stabilnost, koji se sad zove instrument poklonjen stvaranju stabilnosti i mira, to je onda kasnije ostavljeno i jednostavno se taj dosje nije dalje bodio u toku cijelog legislativnog postupka. Mi mogli taj instrument ponovno izvući i koristiti, ali samo ako nam vi pomognete pa da zajedno to provedemo. Mi ne želimo zapravo militarizirati razvoj, ali ne smemo biti ni previše pravovjerni u tim stvarima i preveliki čistunci. Mi smo zajedno s drugim akterima o tome i Ujedinjeni narodi se tim bave. Pa recimo je ono pitanje takozvanih dekapacitiranosti, pitanje što možete od kapaciteta izgraditi, što ne možete. I postoje čitav niz studija koje su na tu temu napravljene, pogotovo ova UN-ova. Vrlo zanimljiva kad se u nju udubite. Namjera nije bila sad samo razmatranje rezultata, nego nego smo znali ako je vojska u stanju nešto učiniti što se može kvalificirati kao pomoć u različak, i ako to nije neka veća zadaća, onda bi to moglo biti moguće. I ima tu tih izuzetaka kojima se bavimo da se dakle i to strpa na popis našeg financiranja. Gledajte, mi smo puno toga napravili skupa sa komisijom već e, unapred da bi se ova diskusija mogla voditi a ta diskusija već stanovito vrijeme traje i mislimo da ćemo do kraja godine doći do konkretnih pravila za primjenu. Međutim, nadamo se da će i neki partneri izvan Evropske unije nam se pridružiti u tom sudjelovati, posebno Kanada i Norveška. Smjernice i definicije su definirane prije još deseta godina. Neke su zastarjele. Mogu vam reći, dati neke e, primjere iz Demokratske republike Konga. Tamo smo imali jednu misiju koja se zvala USAK i koja se odnosila na reformu kompletnih vojnih institucija. Jedan od zadataka je bio da se za kongolešku vojsku ustanovi lanac plaćanja, dakle cijeli redosljed kako se plaća. I to je uglavnom kod konganske vojske donekle išlo jer jedan dobar dio vojnika imao nekakve e, račune u bankama na koje se mogla doznačiti plaća. Međutim, na kraju krajeva nije za sve prošlo. I onda se reklo, da, i onda se je tu razmatralo da li je ta de facto vojna operacija ipak jedna ozbiljna asistencija u razvoju u kojoj mjeri se u šta ubraja. Vidite, tu smo onda vodili čitav niz rasprava o tome. Vidite, tu imamo glavne ideje koje tu dominiraju, tom prijedlogu, koje ćemo ponovno aktivirati, to bi moglo na kraju, kad ih doradimo, dovesti do nekih zakonodavnih prijedloga barem kad govorimo o mirovnim operacijama u Africi. E, a na njih gledamo kao na nešto što je vrlo hitno i već sam rekao u svom uvodu kad gledamo na geografski raspon nije samo Afrika u pitanju, ali ona je sasvim sigurno jedna od prioriteta, ako ne taj. Prema tome razvoj naših financijskih instrumenta je vrlo bitan baš za ove mirovne operacije u Africi, ali istodobno bi mogli koristiti te stvari koje tu razvijemo recimo i u drugim, recimo Ukrajini, Moldavi ili eventualno Balkanu. Jer ideja je bila da djelujemo globalno, kad god je potreba za nama da se angažiramo, da onda djelujemo globalno. Euh, hvala lijepa. Ako se mogu nadovezati na pitanje gospodina Dažona, hvala vam. Istaknuli ste činjenicu da nam uistinu treba taj politički instrument i politička reakcija. Moramo međutim biti oprezni na, u vezi načina na koji ćemo to formulirati u našem dokumentu i ja vas uvjeravam da će se u e, međuinstitucijskim razgovorima taj izrečaj izgubiti. Ili svi su svjesni da moramo pronaći odgovor na taj problem, međutim na političkoj razini moramo imati jasnu ideju o ambiciji Europske unije. Moramo pogledati postojeće instrumente i mjere, moramo razjasniti i pravnu osnovu kako bismo imali dobar odgovor. Saslušali smo ono što ste vi rekli, gospodine Dežon, i siguran sam da neke od tih ideja će biti razjašnjene u nastavku rasprave. Politički kontekst je vrsta reference na procjenu rizika, političku, financijsku i drugu. Vi ste se referirali na Ukrajinu. Ja sam bio direktor za susjedstvo u vrijeme događanja na Majdanu. Bavili smo se izgradnjom kapaciteta i policije i onda smo se pitali oprema koju Devko je financirao da bi pomogao policiji, da li se taj novac iskoristio da bi se pretukli e, pripadnici oporbe u tom trenutku. Moram priznati da sam bio vrlo osamljen u potrazi za rješavanjem. Mi smo analizirali opremu, materijal, i način na koji je cijeli taj projekt bio koncipiran. Kako bih mogao na početku reći, to ipak nije bilo tako. Jasno je da kod te vrste operacija, kao i kod operacije u Maliju i materijalne opreme koju isporučuje Francuska. Ponekad je u to se koriste pobunjenici. Dakle, postoji potreba za političkom reakcijom na razini EU-a, mi moramo reći postoji određeni rizik, jer dio onoga što smo mi financirali se može naći u krivim rukama. Postoje ti rizici, mi smo svjesni svih tih aspekata i uviđamo da nam treba pravi politički kontekst i da sve moramo uklopiti. Iako želite biti od pomoći tijekom ove rasprave, iako je to mnogo teže od osposobljavanja i opremanja, e, moramo se pomaknuti malo dalje od ove ideje izgradnje kapaciteta. Ako imamo E, materijalne uvjete osigurane ispod određene inicijative i instrumente, moramo se pobrinuti da postoji dobro upravljanje na razini institucije koja osigurava sve ovo u ispravnom političkom i nacionalnom kontekstu kako bismo imali pravu perspektivu i dinamiku, a to možemo učiniti samo ako postoji ta vrsta konteksta da mi kao razvojni akteri možemo djelovati jer to je dio naših svakodnevnih aktivnosti surađujem sa partnerima i i veselim se radu na, na reformi zajedničke sigurnosne politike i izgradnje kapaciteta. Razumijem sve što ste vi rekli, gospodine Donšun, i slažem se s vama. Što se tiče samog razvoja, želio bih vas umiriti kakav god da bude ishod. Mi smo svi na bojišnici Europske unije i jasno nam je da kakav god da bude rezultat neće biti na uštrb rasprave koja se trenutno vodi no trebaju nam, treba nam određena jasnoća vezano uz neke vojne operacije i izgradnju kapaciteta. Treći komentar. Gospodine predsjedniče, mislim da svaka reakcija na ovo bi trebala biti sveobuhvatna i trebala bi nadilaziti samo Afriku, odnosno trebala bi biti dostupna i širem Bliskom istoku, Ukrajini, Afganistanu. To je važno zato što najvidljiviji instrument trenutno vezan uz Europski razvojni fond, no mislim da smo dovoljno naznačili da moramo sve to analizirati iz druge perspektive. E, trenutno možemo maksimizirati i optimizirati raz, uporabu Europskog razvoja foda u Africi. To bi trebalo postati dijelom tekućih mjera kako bismo optimizirali dostupnost u okviru sadašnjeg okvira. Hvala. Hvala gospodo na vaše prezentacijama i posjeti u četvrtak popodne dvije kratke točke pod točkom razno, nemamo ništa. Naš sljedeći sastanak će se održati 16. lipnja u 3 sata do 16.30 i 17. lipnja u 6.30. E, Hvala.